Gospodo, ispričavamo se na ovom manjem kašnjenju. No, upravo su me obavijestili o manjim problemima vezanim uz dnevni red. Molim vas, sjednite. Otvaram zasjedanje. Reći nam je da postoji problem zbog kojeg počnemo malo kasnije vezano uz točku broj 9 našeg dnevnog reda. Ja ću zamoliti našeg izvjestitelja da nam objasni pitanje i prijedlog o kojem ćemo glasovati. Dakle, radi se o INT 818. Hvala lijepa, Peter. Neki su već primijetili da je prilično hektično danas ujutro zbog nekih elemenata koji nisu objašnjeni u tekstu. E, ono što smo dogovorili nije odraženo na ispravan način u izvješću, stoga molim da se povuče ovo izvješće i prebaci na sljedeće zasjedanje, jer tada ćemo Mm, do tada nadam se da ću se moći usuglasiti i sa drugim skupinama. Dakle, molim da se sada povuče ovaj prijedlog pa ćemo o njemu razgovarati na sljedećem zasjedanju. Da, kao što rekao jutros, žalim što smo došli do ove situacije. Konstatirali smo da imamo probleme, da se netko protiv tom izvješću, u suprotnom eh, bismo mogli nastaviti da, izvolite, imate riječ. Hvala, predsjedniče. U u ime svoje skupine bih želio reći da pozdravljamo prijedlog izvjestitelja u ovakvim okolnostima. Mislimo da je to vrlo razborit prijedlog. Hvala. Ponavljam pitanje da li se netko protivi prijedlogu izvjestitelja? Ne. Dobro. Dakle, rasprava, odgađamo raspravu o INT 818. A sada se ispričam gospođani Montei i molim je da mi se pridruži ovdje i predstavi SOK 625 i nadam se da ćemo moći zaključiti tu raspravu prije dolaska potpredsjednika Šepčovića. Hvala. Ana, na tome što nam izlaziš u susret. domnule președinte Zahvaljujem. Ovo mišljenje koje ću vam sada predstaviti odnosi se na znači, smjernice za, za politiku zapošljavanja država članica. To je dokument koji se odnosi na odluku da zadržimo prethodne smjernice iz 2018. godine za e, tržište rada. Smjernice e, na temelju, o kojima smo već predstavili poprilično opširno izvješće, e, njega smo već ali 2018. godine, a u ovom današnjem izvješću samo potvrđujemo te, e, to mišljenje iz prethodne godine. Također želimo imati na umu nedavni razvoj nekih e, zakonodavnih e, propisa koji su međuvremenu bili usvojeni, a to je komunikacija e, Europske komisije po pitanju europskog semestra. Također se navode i e, razvoj događaja na tržištima rada određenih država članica. E, također se odnose i na izvješćivanja po državama na temelju e, europskog semestra i također na druge propise koji su vezani uz socijalni stup, uz digitalizaciju, te također uz neke druge aspekte koji nisu navedeni u prethodnim smjernicama, a mi smo u našoj radnoj skupini odlučili to nadodati u ovom mišljenju u nacrtu mišljenja mi govorimo o prethodnim smjernicama i mi tražimo da one budu na konkretan način primijenjene u praksi. Također tražimo da u sljedećoj godini imamo e, razgovor sa našim socijalnim partnerima kako bismo stvorili nove mogućnosti i prilike na tržištu rada i kako bismo mogli zapravo odraziti e, svu primjenu tih dosadašnjih smjernica. Na taj način ćemo se moći bolje suočiti sa svim problemima koji se nalaze u izvješćima po zemljama. Postoje četiri specifična aspekta, to su četiri točke e, koje se tiču prethodnih četiri smjernica. Mi smo ubacili još i nekoliko novih podataka, podsjetili smo na aspekte koje su već bili raspravljani u okviru Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i dodali smo još jednu novu točku koja se tiče e, stupa socijalnih prava, dakle socijalnog stupa. Rekli smo da želimo zadržati prethodne smjernice koje se tiču recimo europskih fondova. U tom smislu također smo i ponovili koliko je potrebno da ti fondovi budu usmjereni na razvoj tržišta rada i na stvaranje novih radnih mjesta te na konsolidaciju e, znači vještina i kompetentnosti naših rada kako bi oni bili kompetentniji na tržištu rada. Također smo predložili i veću digitalizaciju koja podrazumijeva znatne promjene u svijetu rada, a buduće smjernice o tržištu rada moraju imati na umu i e, e, brinuti se i o tom postupku digitalizacije. Poruka koju smo htjeli odanslati ovim tekstom je sljedeća moramo podržati poduzetnički sektor kako bi on stvorio nova radna mjesta. U slučaju malog i srednjeg poduzetništva pogotovo trebamo e, prijeći od prethodnog načela počnimo od malih i ići dalje prema načelu djelujemo najprije za malo i srednje poduzetništvo. Zato što sve ono što, su, što se pokazalo, a to je da upravo malo i srednje poduzetništvo stvara najviše radnih mjesta u Europi i zato moramo priznati njihovu važnost. Dakle, e, prije deset godina smo usvojili znači Small Business Act koji se odnosio na malo i srednje poduzetništvo, a sada nas oni traže da odemo i korak dalje po pitanju e, novih vještina i znanja, po pitanju osposobljavanja i profesionalnog usavršavanja. Ono što je nama potrebno, a to je osigurati snažan socijalni dijalog, te također to da izvješća po zemljama budu uzeta u obzir. Kaže se da je u nekim državama članicama E, da je samo znači, dijalog sa predstavnicima civilnog društva isključivo na nekoj formalnoj razini, a ne zapravo u praksi i Trebali bismo se e, osvrnuti na ta izvješća po državama, pojedinačnim državama, zato što su oni ti koji stalno napominju na kojim područjima trebamo još raditi. Kada govorimo o socijalnom stupu, o stupu socijalnih prava, e, mi navodimo da je iznimno bitno računati na e, financiranje kako bismo uspjeli sva prava koja proizlaze iz tog socijalnog stupa biti primijenjena i u praksi. I također je nužno da to odgovori na sve zahtjeve iz e, stupa socijalnih prava. E, želim zahvaliti sada tajništvu na podršci koju su nam e, pružili tijekom izrade mišljenja i želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u toj radnoj skupini. Imali smo samo jedan sastanak, imali smo jako malo vremena da je razradimo mišljenje, ali smo se uspjeli držati rokova. Puno hvala svima. Thank you so much, Now Hvala lijepa Ana. Sada otvaramo raspravu. Zamolit ću da poštujete vrijeme. da Rakite na dvije minute. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Željela bih izraziti svoju zahvalnost autoru ovog mišljenja i cijelom timu koji je radio na ovom mišljenju. Nisam bila u tom timu, no pročitala sam mišljenje. Posebno sam se fokusirala na prijedlog da se u ovo uključi europski semestar i socijalni partneri, te na preporuku da se pojačaju njihove kompetencije što se tiče stupa socijalnih prava sve više govorimo o tome na europskoj razini, no željela bih spomenuti aspekte o kojima se nije govorilo u mišljenju. Dakle, govorimo o stupu socijalnih prava. Mislim da je vrlo bitno uključiti upućivanje na nedavno usvojenu direktivu o ravnoteži između rada i života, životnoj ravnoteži. Željela bih naglasiti da je tu direktivu usvojio i parlament i vijeće. I možda bih mogla razgovarati o mogućnosti da se uključe relevantni kriteriji, odnosno indeks, obzirom da je to vrlo bitno u uspostavljanju i rodne ravnopravnosti, rodne ravnoteže. Također bih željela spomenuti mogućnost da se ponude savjetovanja i smjernice u usmjeravanju karijere. Dakle, ne bismo se trebali odločiti samo na napredak tehnologije, već i na potrebe tržišta rada u budućnosti. Na primjer, sektor zdravstvene skrbi. Trebali bismo pružati smjernice mladim ljudima koji razmišljaju o svojoj budućnosti i ulaganjima i u e, poveđenim temama. Tatjana na dvije minute. Hvala. Prije svega bih željela zahvaliti Ani Bonteo te na njenoj otvorenosti i fleksibilnosti. Nisam bila u toj studijskoj skupini, no predložila sam neke amandmane i oni su bili prihvaćeni. Također bih vam željela čestitati zbog toga što ne govorite samo o kvalitetnom obrazovanju, već govorite i o važnosti učitelja, važnosti obrazovanja, edukacije, da se promiču vrijednosti poput tolerancije, demokracije, aktivnog građanstva i kritičkog razmišljanja. To je od ključne važnosti i to je ono što moramo uključiti, integrirati u sva naša mišljenja. Iako možda na prvi pogled to nije toliko izravno povezano. Zahvaljujem vam na tome. René Bilevens, imate dvije minute, izvolite. Zahvaljujem. Evo prije svega Htio bih čestitati e, autorici na ovom mišljenju. Imam samo jednu primjedbu po pitanju točke 2.4. Vidio sam da je e, neko podnio amandman koji se tiče jednog temeljnog elementa koji smatram iznimno važnim Naravno da trebamo e, se osigurati da potičemo strukovno obrazovanje, ali na području osiguranja također kaže da je iznimno bitno prilagoditi se, prilagođavati se e, s obzirom na raspoloživost na promjenu. Dakle, postoji, e, postoji sve brži razvoj i sve dublji razvoj na tržištu rada i to je iznimno važno. Upravo zbog toga mora taj e, element bio također i ugrađen u izvješće, dobro biti pripremljen i spreman na promjenu. Hvala. Hvala Rene, sada Sofija Rajceker, izvolite, imate dvije minute. Hvala lijepa. Ja bih željela zahvaliti na ovom mišljenju. U stručnoj skupini smo intenzivno o tome raspravljali i vrlo je lijepo da amandmani koji su i naknadno podneseni su prihvaćeni ili je pronađen kompromis, no željela bih spomenuti jednu točku koja je i dalje ostala otvorena i kod glasovanja moramo razgovarati o tome. Dakle, u zaključcima, odnosno u sažetku, ne radi se o tome da je, su naš cilj mala i srednja poduzeća. Naravno da je važno da ih osnažimo i zato se zalažemo da se u njih uistinu ulaže, no u točci 1.4 se naglašava e, da se mora djelovati e, za mala i srednja poduzeća i da se njima treba olakšati pristup ulaganjima. Mislim da nije potrebno da ta točka bude u zaključcima jer taj prioritet koji se pruža malim i srednjim poduzećima se može protumačiti na zabrinjavajući način. Dakle, što znači taj prioritet? Postoji opasnost da nastane razlika između skupina poduzeća i da to može prouzročiti diskriminaciju određenih poduzeća, nekih uposlenih Stoga je moja molba i moje pitanje na izvjestiteljicu da tijekom ove opće rasprave još jednom precizno objasnimo to načelo za koje se zalažemo. Hvala. Hvala. Sad zadnji, koji nije zadnji, Deni Menent. Izvolite, imate dvije minute. Euh, hvala predsjedniče, hvala izvjestiteljici na nastojanju da iznađe kompromise. Ja ću se baviti pitanjem ulaganja u toliko što bih htio unijeti nijanse koje su za mene donekle restriktivne. U biti troškovi i loše funkcioniranje države se koriste kao pravdanje za slaba ulaganja. To jest jedan od razloga, ali nije jedini i postoji konstanta u našem odboru. Mi se ne suprotstavljamo e, davanjima, e, već onim nepotrebnim davanjima i troškovima i to sve mijenja i to smo već rekli u e, reft No, ono Znači, najviše žalim u ovom mišljenju jeste da se ne razmišlja o onome što bih nazvao financijarizacija poduzeća i e, norme koje su trenutno na snazi u kapitalizmu. Dopustite da se objasnim. Dakle, vrijednost koju stvaraju poduzeća trenutno e, uzimaju e, dioničari, a to se zanemaruje. I čini mi se da u ovom slučaju kapital predstavlja trošak, a ne resurs za poduzeće. Ako hoćete više objašnjenja možete pogledati jednu studiju francuskih istraživača koju vam mogu dostaviti. No, posljedica u svakom slučaju da poduzeća ne dolaze do razine ulaganja niti osposobljavanja koji su potrebni za zaposlenike što bi omogućilo dakle da se isti prilagode novonaslim situacijama kao što je rekao prethodni govornik. Također se govori i o anticipiranim potrebama poduzeća. Iza svega toga skriva se pitanje kupovne moći plaća, plaća koje malo rastu, ali ipak premalo. U svakom slučaju pre preslabo u usporedbi sa produktivnosti e, na europskoj razini. Evo, ostale smo još dvije sekunde. Dakle, mislim e, da e, trebamo razmisliti i o financijskom sustavu i njegovim nedostacima kako bi se odgovorilo na potrebe poduzeća što se ne radi inače. Evo, toliko od mene. Zahvaljujem predsjedniče vama i izvjestiteljici koja je usvojila naše amandmane i zaključila kompromise. Hvala. Hvala tebi, Denisana Montea možete odgovoriti, izvolite. Zahvaljujem eh, predsjedatelju i puno hvala svim kolegama koji su se javili za riječ u ovoj raspravi. Da vidimo sad mogu li kratko odgovoriti na pitanja koja ste mi postavili. Što se tiče e, rodnog e, aspekta i svih drugih aspekta koje ste željeli da budu obuhvaćeni ovim mišljenjem, želim vas podsjetiti da imamo ograničenje po pitanju dužine mišljenja. Morali smo e, na pola skratiti onaj originalni tekst koji je sastavila radna skupina kako bismo zadovoljili sve zahtjeve po pitanju dužine i zato nismo mogli ugraditi sve aspekte, ali mi to izričito napominjemo. Mi kažemo da e, znači prihvaćamo zaključke iz prethodnih mišljenja e, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora kada smo govorili o e, reformi politika za zapošljavanje. Također tražimo da se one u potpunosti primjene. U sažetku se također pozivamo na prethodna mišljenja, a u tim mišljenjima smo na vrlo izričit način napomenuli sve te zaključke i sa općenitim, ali i sa pojedinačnim e, zaključcima vezanim upravo uz te teme. Mi smo tijekom rada na radnoj skupini zaključili da je to isto kao da tražimo od radnika da se prilagode s apsolutno svemu onome što se od njih traži. Upravo zbog toga smo prihvatili taj amandman koja se zapravo odnosila na to taj aspekt. Znači to je e, prilagodba digitalizaciji jer smatramo da će to imati iznimno važan učinak na tržište rada. Mi smo tu, e, tu digitalizaciju, odnosno e, prilagodbu htjeli zapravo zamijeniti sa prilagođavanjem tehničkim zahtjevima Jasno mi je da e, neki misle da bi se ovdje se trebali zapravo prilagođavati e, svim tim zahtjevima privremenog zapošljavanja, ali ne, ovdje nije bila o tome riječ, nego je bila riječ o prilagodbi tehničkim zahtjevima. Dakle, to je evo današnja stvarnost. E, ono što se mora napraviti, a to je osigurati e, lakši pristup financiranju od strane, znači od strane malog i srednjeg poduzetništva. Jedino na taj način e, će se moći olakšati da dobiju ne samo sredstva kroz zajmove od banaka, nego također i sredstva iz europskih fondova. Mi smo to uspjeli razraditi kroz kompromisni amandman. I također e, smo htjeli promijeniti načelo, e, počnimo od malih, prema načelu djelujemo najprije za malo i srednje poduzetništvo. To je nešto što je Europski gospodarski socijalni odbor e, napomenuo već u raznim prethodnim mišljenjima. Također smo napomenuli i nužnost da podržimo malo i srednje poduzetništvo tako da napravimo korak prema naprijed u politikama koje će se primjenjivati na ta poduzeća i da prijeđemo od načela razmišljamo i počnemo od malog do djelujmo prvenstveno od malih i srednjih poduzetnika. To je ono što nam može ojačati naše tržište zato što 99% poduzeća na našem tržištu rada otpada upravo na malo i srednje poduzetništvo i zato više načelo počnemo od malih nije dovoljno. Hvala. Thank Hvala Ana. Sada ćemo prijeći na amandman broj 1, vezano s točku 2.3 postoji kompromis. Zamolit ću Anu da nam predstavi taj kompromis. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, kompromis je e, puno jednostavniji. Dakle, e, prihvaćamo taj prijedlog. Znači, ovaj security moramo izbrisati, a sve ostalo prihvaćamo. Dakle, prihvaćamo taj kompromisni amandman, samo ćemo insecurity and, znači izbrisati. E, to je točka 2.3 izvješća. Znači, u tom smislu prihvaćamo kompromis, ali ćemo izbrisati ovaj, ovaj e, termin insecurity. Da li je netko protiv kompromisa? Nije. Dakle, kompromis je prihvaćen. Prelazimo na amandman broj 2 vezano uz točku 2.4. Izvjestitelj je prihvatio to. Da li je netko protiv? Hvala. Amandman 3, točka 3.1.1. Imamo kompromis. Zamolit ću izvjestiteljicu da ga predstavi. Puno hvala predsjedniče. Dakle, ovaj kompromisni amandman ima tri dijela. Prvi dio pretpostavlja znači odbiti ono što e, predlaže autor amandmana, ali predlažemo originalni tekst e, mišljenja. Na taj način izričito navodimo da je sve to već navedeno u komunikaciji Europske komisije u Europskom semestru. I među navodnike se točno citira tekst iz sažetka E, znači iz dokumenta 150 konačna verzija. Dakle, to je nešto što su autori amandmana prihvatili prvi dio. Drugi dio se tiče pristupa financiranju. Mi smo prihvatili taj amandman koji su predložili e, autori amandmana 3, e, ali smo dodali tri stvari. Prva stvar, dakle da su ostvareni napori, da smo ostvarili napredak po pitanju pristupa financiranju i to je nešto što je također navedeno u, komisiji, u komunikaciji Europske komisije. Također smo nadodali da u pristupu, da je pristup najteži za malo i srednje poduzetništvo koji dalje nailaze na prepreke u financiranju i upravo zbog toga mi u potpunosti prihvaćamo ovaj amandman samo uz ta dva dodatka. Dakle, prvo, da već ima uloženih napora, da moramo nastaviti ulaganjem napora i da prije svega za malo srednje poduzetništvo je najteže dobiti financiranje. Treći dio, znači, e, oni koji su predstavili amandman su prihvatili taj treći savjet bez promjene. Dobro, dakle imamo prijedlog za kompromis, ali je netko protiv? Hvala. Čestitam na konačnoj verziji. Amandman je usvojen s tekstom kompromisa. Prelazimo na amandman četvrti iz 314. Da li netko protiv? Ne. Usvaja se amandman. Amandman peti od 321. Amandman se usvaja. Da li se netko protivi? Usvaja se. Amandman šesti. 326. Usvaja se. Da li netko protiv? Ne. Hvala. Amandman sedmi. 327. Amandman se usvaja. Da li netko protiv? Usvaja se. Amandman 80. 331. Amandman se usvaja. Da li je netko protiv? Hvala, usvaja se. Amandman 9.363. Usvaja se. Da li netko protiv? Usvaja se. Amandman 10.12. Točka Amandman je prihvaćen. Da li netko protiv? Hvala, usvaja se. Amandman 11.14. Točka Amandman je odbačen, tako da molim e, jednog, jednu od osoba koja je uložila amandman e, da se očituje pa će izvjestiteljica reagirati. Tko će predstaviti amandman 14. Izvolite. Sofija. Ja sam već ukazala na to da postoji određena skepsa, e, možda u drugim mišljenjima to nije tako. Možda jednostavno ovo nije pravo mjesto za spominjanje političkih linija u zaključcima. Unatoč objašnjenju, meni je to poštenje nedostatno. Postoji opasnost da će se neuredno razvijati određene, određeni propisi. Mislimo da u točci 1.4. Prva, prva polovica rečenice je u redu i ne postoji taj imperativ osnaživanja. Dakle, potrebno je ustrojiti strukture koje će omogućiti stvaranje visoko vrijednih radnih mjesta i aktivnog poduzetništva i to će olakšati razvoj malih i srednjih poduzeća. Ja bih brisala drugu polovicu rečenice ovim amandmanom i mislim da time ova tvrdnja ostaje neokrnjena a e, riješit ćemo se rizika pogrešnih tumačenja i neće postojati taj imperativ. Hvala, Ana. Hvala. Ja nažalost ne mogu prihvatiti taj amandman. Za malo i srednje poduzetništvo je od iznimne važnosti da dobiju tu poruku iz europskih institucija i također sa nacionalnih razina Znači riječ je o poruci o tome da se napravi korak prema naprijed po njihovom statusu. E, znači prije deset godina smo usvojili Small Business Act, rezultati nisu bili baš zadovoljavajući za poduzetnički sektor i zato moramo otići i korak dalje. Da, kada govorimo o zaključcima u redu, ali to su zaključci znači iz točke 3.1.3 e, iz sažetka E, e, ovog mišljenja i 563 koji je znači usvojen jednoglasnim mišljenjem, jednoglasnim E, znači odlukom u okviru Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Dakle, a to je da od načela počnemo od malih, pređemo na načelo djelujmo najprije od malih i srednjih poduzeća. Dakle, to je nešto što smo uspjeli napraviti zahvaljujući savjetu e, naše savjetodavne skupine u okviru EXO-a. Dakle, ono što želimo napraviti, a to je da na europskoj i nacionalnoj razini imamo puno konsolidiranije politike vezane uz malo i srednje poduzetništvo i to je ono što smo obuhvatili upravo ovoj točki 1.4 našeg mišljenja. Hvala Ana. Dakle, otvaram glasovanje, broj 11, amandman je odbijen, u cijelom sada otvaram glasovanje. Le vote est clos. Zatvaram glasanje. 217 glasača, 117 za, 86 protiv, 15 suzdržanih. Amandman se usvaja. Prelazimo na točku 12, tu točka 115, amandman je prihvaćen, da li je netko protiv? Ne. Dobro, usvaja se. Prelazimo na konačno glasanje. SOK 625. E, glavne smjernice za zapošljavanje. Izvjestiteljica gospođa Ana Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 211 za, 3 protiv, 10 suzdržanih, mišljenje usvojeno. Čestitam izvjestiteljici. I dok čekamo povjerenika, predlažem da se osvrnemo na zadnju točku, a to je točka razno, u kojoj smo dobili, o kojoj smo dobili dokument jutros, dakle imali smo promjena u sastavu različitih tijela, sad prelazim na engleski jer imam tekst na engleskom, dakle prva izmjena jeste članstvo e, predsjedništva Toni Vidan iz, Hrvatske, iz Hrvatske zamjenjuje Lidiju Pavić Rogošić, također iz Hrvatske, kao član predsjedništva od 1. srpnja 2019. I imat ćemo i konačnu promjenu e, u revizorskog odbora. Pedro Almeida Freire iz Portugala zamjenjuje Aurelu Lorenciju Plošćanu iz skupine prve iz Rumunjske kao član revizorskog odbora. Zatim imamo i promjene u sastavu stručnih skupina odbora. Gospođa Aklekser iz Mađarske voće e, sekciju 10 i pridružit se stručnoj skupini na da se netko protivi ovim novim član, članim, članovima, imenovanjima? Ne, dakle jednoglasno je podržano. A imamo isto tako e, mandat povjerenstva za poslovnik. Skupština produljuje mandat povjerenstva za poslovnik do 24. rujna 2019. u kontekstu izmjene provedbenih odredbi poslovnika odbora. Mm, mislim da se nitko ovome ne protivi, dakle možemo to smatrati usvojenim. Evo imamo još točno 4 minute prije dolaska povjerenika, tako da se možete ustati, malo protegnuti noge, ali molim vas da ne izlazite iz vijećnice kako ne bismo gubili vrijeme kad dođe. Hvala. Amen. Salut. Okay, no,

Ladies and gentlemen. Dame i gospodo, molim vas sjednite. Vrlo mi je drago da mogu pozdraviti ponovno na našem plenarnom zasjedanju potpredsjednika Ševčovića, Maroša. Drago nam je da si opet s nama ovdje, ne samo zato što si potpredsjednik Europske komisije u ključnom portfelju, već zato što je ovo sada već tvoj drugi mandat kao člana Europske komisije i ti si zadužen za međuinstitucijska pitanja i energetsku uniju. Uvijek si bio e, vrlo dostupan i rado si nam došao na plenarno zasjedanje, razgovarao s nama u vrlo važnom pitanju. Također moram reći da od kada si ti preuzeo portfelj Energetske unije kao potpredsjednik, svake godine si razgovarao s nama o vrlo važnom pitanju energetske unije i mislim da je to bilo jedno od najbitnijih postignuća cijelog saziva ove komisije koji će uskoro završiti. To je vrlo važan rezultat koji ide tebi u prilog, to je tvoja zasluga. E, zahvaljujući tvojoj diplomaciji, odlučnosti, uspio si ostvariti sporazum i vrlo važne rezultate. I naravno, Nadamo se da ćeš dobiti i treći mandat u komisiji i da ćeš biti što moguće prijemenovan kao član novog tima u komisiji. Znamo da se danas i danas poslije podne upravo će voditi razgovori na vijeću o tome koji će biti vrlo složeni no nadamo se da će čelnici države vlada uskoro postići vrlo važan sporazum i da ćeš ti biti uključen. Sjećam se prvi puta kada smo se sreli, to je bilo u Bratislavi u listopadu 2016. godine tijekom slovačkog predsjedanja. Ja sam tada bio predsjednik treće skupine ovog odbora. Ti si bio zadužen za energetsku uniju i ti i Tusk mi smo se sastali i razgovarali smo o nečemu što je oduvijek bilo u srži tvog mandata. Ne samo u smislu priznavanja vrlo važnih koraka u ostvarivanju važnog cilja energetske unije, već uvijek imao na umu da građani moraju biti u samom srcu te tranzicije i to bi trebalo biti naše najveće zadaća jer mi možemo ostvariti važnu transformaciju u smjeru energetske unije, ali bez građana sve to je neuspjeh. Nećemo sada ulaziti u pojedinosti različitih dokumenata, komunikacija, prijedloga, mjera i aktivnosti komisija. To smo mi izrazili u našem mišljenju. Pružili smo punu potporu u radu komisije, iznijeli smo neke prijedloge. Ja sam već pogledao tvoj govor, pa znam o čemu ćeš govoriti u cijelosti se slažemo, no želio bih reći samo dvije stvari. Prva je, veliki napredak je ostvaren tijekom ovih pet godina, no još uvijek glavni okvir je uspostavljen, no ono što moramo danas napraviti je vratiti se na sam početak, na sam teren, jer postoje mnoge razlike ne trebamo ići jedinstvenim putem, možemo ići različitim putevima, ali moramo biti e, moramo ići u istom smjeru. Mislim da smo još uvijek daleko od toga. I drugo, ključna točka naše današnje rasprave nije evaluirati ono što smo napravili do sada, već okrenuti se budućnosti i dugoročnoj budućoj strategiji komisije i ono što ostavljate na kraju svog mandata. Cilj klimatske neutralnosti do 2050. je vrlo važan cilj oko kojega smo se svi usuglasili. Također, e, nova finska vlada je odlučila da će sudjelovati u tom cilju do 2045. E, i oni će preuzeti predsjedanje za nekoliko, za nekoliko dana, te će i oni vjerojatno inzistirati na ostvarivanju tog cilja. No postoje još uvijek tri vrlo važna pitanja. Prvo pitanje je jesu li te ambicije dostatne kao odgovor na izazove s kojima smo suočeni Drugo, možemo li napraviti više kako bi građani bili u samom srcu i središtu energetske unije? I treće, konkretnije kako možemo pomoći poduzećima. Znamo da su mnoga poduzeća već izabrala ovu promjenu, no kako im mi možemo pomoći, prije svega malim i srednjim poduzećima, kako bi postali ključni partneri kako bi radnici mogli postati vrlo važni akteri u toj transformaciji i time možemo izbjeći rizik da u nekim dijelovima Europe na lokalnim teritorijima ili kod, kod nekih skupina građana će se pojaviti strahovi troškova te tranzicije, te bi se eventualno mogli okrenuti protiv tranzicije. A, a morali bi razumjeti koliko je ona važna i trebali bi biti aktivni sudionici. Evo dajem ti riječ, jer ti je ključni govornik danas prije podne. Mi iznimno cijenimo tvoj rad u našoj stručnoj skupini TEN prije svega, no i u cijelom odboru. I mi ćemo se nadovezati na sve ono što si ti napravio e, tijekom proteklih pet godina. Hvala. Hvala, dragi predsjedniče, dragi Luka, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Vrijeme je leti. Imam mnogo obaveza u smislu sastanaka, no što se tiče agende koja o kojoj govorimo danas, želio bih zahvaliti svim članovima i zastupnicima odbora na tome što su e, ove teme prenijeli u svoje domove, gradove, regije, poduzeća, sve učilišta, jer to je upravo ono što je najpotrebnije. Mnogo puta sam rekao da energetsku uniju ne možemo izgraditi u Briselu, zahvaljujući vašoj suradnji i vašem angažmanu u vašim zemljama. Ne samo da širimo te vijesti, već i mijenjamo način na koji se gospodarstvo transformira u našim državama članicama. Stoga cijenim ovu usku suradnju i čast mi je i zadovoljstvo biti ovdje s vama i rado primam vaš poziv. Vi se, uvijek, uvijek dobro pripremite za našu raspravu. Vaša pitanja su uvijek vrlo relevantna i naglašavate koji bi trebali biti naši zajednički napori na razini komisije, na razini suradnje sa komisijom i na razini država članica i odbora. Želio bih zahvaliti gospodinu Kulonu, gospodinu Beku na njihovom napornom radu na komunikaciji naše strategije Čist planet za sve, jer vidjeli smo koliko je kompatibilno naše razmišljanje. Vi uvijek nađete način da se poboljša naš rad i da se neke stvari bolje iskomuniciraju našim građanima i u državama. Danas govorimo o temi koja će biti na dnevnom redu vijeća, čelnika država i vlada. Neki se već sastaju različitim informacijama upravo sada, jer danas će pitanja osoblja i osobna pitanja biti vrlo važna i klima je uz to usko vezana jer nedavni europski izbori su nam jasno pokazali da pitanje klime se smatra vrlo važnim pitanjem. Mnogi glasači e, upravo ga tako gledaju, posebice mlade ljudi. I mi u Europi napokon shvaćamo klimatske promjene ne samo kao nešto zbog čega bismo trebali biti nervozni i uplašeni, već ih vidimo i kao promjenu, odnosno priliku koja će nam pomoći da e, prefokusiramo naše gospodarstvo, moderniziramo naš način života i drugačije pristupimo organizaciji naših gospodarskih aktivnosti i načina života. Svi ovi novi aspekti i izazovi koje ću spomenuti, mi smo ih pokušali opisati u radu komisije i uključiti ih u dugoročnu strategiju komisije o kojoj će čelnici govoriti danas. Kao što znate, mi smo u studenom predstavili 2018. godine tu strategiju. Naš cilj je bio kako možemo klimu kako možemo stvoriti klimatski neutralno gospodarstvo u Europi, a i istodobno biti konkurentni i prosperitetni. Drago mi je da smo imali pozitivnu reakciju od strane vodećih europskih poduzeća industrija dionika koji već izrađuju dugoročne planove i koji naznačuju svoju pripravnost da i oni sudjeluju u tranziciji u smjeru klimatske neutralnosti. Vidjeli smo da je to pitanje bilo vrlo prisutno i u nizu predizbornih rasprava i to je bila tema koja je bila vrlo važna našim građanima i kao što sam rekao posebice mladima. Mi vrlo cijenimo činjenicu da analize u vašim izvješćima idu upravo u smjeru poboljšanja našeg rada koje postoje dodatne prilike, no isto tako se fokusirate na pitanje kako će ova transformacija utjecati na europsko gospodarstvo, što će značiti za energetsku sigurnost i dobrobit naših građana. Zapravo smo došli do istog zaključka da je ovo najbolji način moderniziranja Europske unije i povećanja globalne konkurentnosti našeg gospodarstva. Naravno, sve ovisi o volji građana, ne samo o dobrim planovima, već i o tome u kojoj mjeri možemo financirati tu e, tranziciju. Stoga dijelovi izvješća se fokusiraju na europske financije, nacionalne financije, na potrebu da se izmijene ulaganja i da se transformira način na koji financiramo istraživanja i inovacije i kako bismo se trebali prilagoditi izazovima budućnosti tijekom predstojećih desetljeća. To je bila vrlo važna točka jer svi se moramo preorijentirati ako želimo ostvariti klimatsku neutralnost. Također se slažem s vama kada govorite o poštenoj tranziciji, pravičnoj tranziciji. Ne smijemo zaboraviti ljude, ne smijemo zaboraviti regije, sektore, posebne socijalne skupine koje prolaze kroz teške faze i moramo učiniti sve što je u našoj moći da ih ne izostavimo. Stoga moramo predvidjeti socijalno pravednu tranziciju ona mora biti od ključne važnosti i za sljedeću komisiju, jer samo na taj način možemo postići društvenu prihvatljivost naših napora, a to je vrlo važno za naš uspjeh. Moramo se potruditi kako bi ova tranzicija postala svojinom svih dionika i kako bismo mogli stvoriti socijalni pakt između vlada, vlasti, socijalnih partnera i E, civilnog društva. To bi bio najbolji način uključivanja društva i vidim da vaš odbor tu igra vrlo važnu ulogu jer vi predstavljate društvo, vi ste poveznica između europskih institucija i ljudi koji žive u našim državama članicama. Mislim da za odbor je ovo odlična prilika da doprinesete da aktivirate nacionalne i podnacionalne rasprave o ovim pitanjima, da sve te rasprave e, njihov cilj ne bude samo usvajanje dugoročne strategije EU-a, već i odgovor na pitanje kako ćemo provoditi te strategije i što one znači za lokalne zajednice. Naravno, moramo zajedno surađivati sa našim međunarodnim partnerima kako Europa ne bi ostala osamljena u tim naporima. Moramo iskoristiti sve sastanke UN-u, G7, G20, OECD, kako bi Europa i dalje ostala predvodnik, no i drugi nam se moraju priključiti jer ako želimo očuvati planet za buduće naraštaje, to mora biti globalni napor kojemu svi moraju doprinijeti u suzbijanju klimatskih promjena i mislim da moramo iskoristiti sva diplomatska sredstva, moramo uključiti klimatske promjene i vrlo važne parametre u naše trgovinske pregovore. Moramo iskoristiti veličinu našeg jedinstvenog tržišta, ona mora biti pokretač promjene i moramo inzistirati na poštivanju svih naših ekoloških pravila, neovisno o tome trguje li se s Europom ili govorimo o aktivnim, aktivnom poduzetništvu na jedinstvenom tržištu Europske unije. Nekoliko riječi o drugoj temi o kojoj želimo danas razgovarati. Radi se o kratkom izvješću o stanju energetske unije koje je bilo usvojeno u travnju. U tom izvješću mi smo opisali napredak koji smo ostvarili u transformaciji vizije energetske unije E, željeli smo uključiti međusobno povezane održive energetske sustave u EU. 2015. godine radilo se samo o političkoj strategiji i viziji koja je izazvala mnogo skepse u smislu toga koliko je moguće ostvariti u tako kratkom vremenu i tada smo obećali e, omogućiti Europi energiju koja je sigurna, održiva, konkurentna i e, cjenovno pristupačna. Danas možemo reći da smo ostvarili ne samo to, već i mnogo više. Jer kada smo započeli s nečim što su mnogi stručnjaci opisali kao najdublju transformaciju i modernizaciju našeg energetskog sustava od druge industrijske revolucije, otkrili smo da mnogo toga treba se napraviti i u drugim sektorima pritom govorimo o decentralizaciji i dekarbonizaciji proizvodnje energije i potrošnje. Naučili smo koliko to moramo ulagati u našu infrastrukturu kako bismo dorasli tim izazovima. Otkrili smo koliko možemo dobiti zahvaljujući pametnim tehnologijama i sve to nas je navelo na jasan zaključak da u Europi imamo sve što je potrebno kako bismo predočili viziju i radili na e, ugljično neutralnoj Europi do 2050. godine. Zahvaljujući vašoj pomoći mi kao komisija uspjeli smo podnijeti sve prijedloge kako bismo ostvarili našu strategiju, ne samo da smo ih podnijeli, već su ih države članice i vijeće i Europski parlament usvojili. Dakle, Europa je sada u poziciji da krene u novo desetljeće sa novim pravilima uz suvremeni napredni pristup klimatskim promjenama na planetu. Koji su najviše opipljivi rezultati e, tih pet dimenzija energetske unije? Kada su čelnici pokrenuli ovu raspravu o tome što bi trebalo biti u samoj srži energetske unije, ono što su tada imali na umu je bila energetska sigurnost. Imali smo incidente u prošlosti, prekid e, dotoka plina sa pogubnim posljedicama za mnoge zemlje u središnjoj i istočnoj Europi. Imali smo takozvane energetske otoke kao što su Baltičke zemlje ili Malta i Cipar koji jednostavno nisu povezani sa svojim susjedima i partnerima te su stoga bili u vrlo teškoj situaciji. Danas e, mi je vrlo drago što mogu reći da uz iznimku Malte i Cipra sve države članice su u poziciji da primaju plin iz najmanje dva različita izvora i 2020. godine imat ćemo tri različita izvora za svaku državu članicu uz iznimku naša dva otoka jer uspjeli smo povezati naše plinske sustave, uložili smo mnogo u terminale LNG-a i diversificirali smo izvore plina. Stoga mislim da ćemo biti u mnogo boljoj situaciji no što je to bio slučaj prije pet godina. Napravo smo radili i na e, elektricitetu i povezanosti u tom smislu. Ne samo, e, ne samo da smo povezali naše prijatelje na Baltiku sa europskim kontinentalnim sustavima, već smo naporno radili kako bismo se pobrinuli da naši susjedi na Balkanu su bolje povezani u smislu elektriciteta s nama i inzistirali smo na e, povećanju stope međusobne povezanosti. U slučaju Baltika to je bilo prije na nuli, a sada smo na 23,7% jer smo stvorili interkonektore između Baltika Švedske, Finske, Poljske i danas popodne ćemo potpisati sa čelnicima e, te tih tri uzemlje predsjednikom komisije organigram koji će upotpuniti e, sinkronizaciju starih sovjetskih sustava sa suvremenim europskim sustavima do 2050. godine. Znate da smo radili mnogo na energetskoj učinkovitosti, tu je Europski parlament bio vrlo ambiciozan. Imamo E, novi cilj od 35% do 2030. Da bismo ostvarili taj cilj od 45% smanjenja morat ćemo uložiti mnogo napora. To bi trebao biti jedan od naših prioriteta jer ako ostvarimo taj cilj, tada ćemo smanjiti stakleničke plinove, također račune za energiju, e, energetsko siromaštvo i riješit ćemo problem energetske učinkovitosti u e, mnogim starim zgradama. Kod stvaranja energetske unije izvukli smo mnoge pouke, a jedna od njih je bila da je sve međusobno povezano. Kada smo se bavili pitanjem čiste mobilnosti uvidjeli smo da to ne možemo napraviti pomoću stare tehnologije, da moramo mnogo uložiti u električna vozila, u nove motore na vodik, u e-mobilnost. Tu već zaostajemo za našim konkurentima u Aziji koji su razvili ovu tehnologiju brže od nas. Stoga smo uložili mnoge napore i stvorili e, Europski savez za energiju i želimo imati Airbus za baterije u Europi Imamo 260 vodećih poduzeća, zahvaljujući tome danas, koje međusobno surađuju. Od kada smo uspostavili taj savez za baterije prije godinu i pol, sada imamo više od 100 milijardi eura ulaganja koje smo kanalizirali u te projekte. Imamo tri konzorcija koji su time ustoličeni i mislimo da do 2050. godine tržište za baterije će predstavljati 250 milijardi eura godišnje. Nadamo se da će Europa iskoristiti to tržište i da će postati vodeća sila koja će se pobrinuti da baterije koje se proizvode u Europi će biti visoko kvalitetne, bit će zelene, bit će održive i one će jamčiti da će europska vozila i u budućnosti biti najbolja na svijetu i time će ostavljati nultu stopu ugljika. Zahvaljujući svim ovim naporima koji sam opisao i ciljevima koji koje je usvojila Europska unija, bližu smo cilja da smanjimo naše e, emisije stakleničkih plinova do 2030. godine za više od 40%. Ako ćemo ispoštovati sve ciljeve u našim nacionalnim energetskim planovima, oko 45% će iznositi to smanjenje. Time bismo dokazali priču koja je vrlo važna i koja je uvjerila mnoge ljude tijekom pregovora u Parizu da jednostavno u ovakvom velikom gospodarstvu kao što je europsko možemo, možemo imati e, porast od 58% e, i pritom možemo smanjiti stakleničke plinove za 28%. To razdvajanje je moguće i ako se primjene ispravni alati, instrumenti, to možemo ostvariti. U Europi imamo 4 milijuna zelenih radnih mjesta, 1,4% je u sektoru obnovljive izvore, obnovljivih izvora energije i siguran sam da kako nastavljamo sa tranzicijom i transformacijom, te brojke će se još više povećati. Dopustite mi da zaključim vezano uz pitanje o kojem smo razgovarali sa gospodinom Kulonom kada smo odpočeli ovu raspravu, a radi se o socijalnoj prihvatljivosti odnosno vrlo važnom fokusu na ljude i važnoj komunikaciji sa regijama koje prolaze teže faze. U mnogim slučajevima i u svim našim zemljama u kojima imamo imamo takve regije i sada je pravi trenutak da to učinimo. Stoga moramo stvoriti platforme za e, regije u kojima imamo mnogo ugljika, ljudi koji žive u tim regijama su pomno pratili što se događa, također i kolege u komisiji su pratili što se događa u smislu toga što radimo, radimo li dovoljno, trebamo li intenzivirati naše napore kako bismo se pobrinuli da svaka od tih regija dobije novu perspektivu, novu ekonomsku viziju i da svi koji rade u tim regijama imaju jamstvo za bolji život i e, kvalitetnija radna mjesta. Moram reći da je suradnja izvrsna da ono što smo mi predložili da ćemo surađivati s onim regijama koje žele surađivati s nama. Mi ćemo surađivati s njima na temelju novih ekonomskih planova za budućnost. Mi ćemo dopustiti e, regionalnim vlastima da same odabiru svoje projekte i da upravljaju svojom ekonomskom budućnostu. Mi ćemo zajedno potražiti novac, bilo E, javnim e, pozivima putem financijskih instrumenta iz europskih fondova ili e, putem investitora. Mi ćemo učiniti što naše moći da zajamčimo ljudima u tim regijama, da ćemo im pomoći u razvoju novih ekonomskih modela. To će biti prioritet i za sljedeću komisiju i za sljedeći Europski parlament, nadam se i za vaš odbor u budućnosti, jer ne govorimo samo o 200 tisuća rudara, već govorimo i o drugim ljudima koji su izravno i neizravno zaposleni u tom sektoru. Isto moram reći, vezano uz energetsko siromaštvo, mnogo toga smo napravili što imamo 50 milijuna ljudi u Europi koji imaju problema plaćati svoje račune za energiju na kraju mjeseca. Stoga moramo imati na umu da putem svih ovih reformi koje provodimo, moramo naglasiti socijalni aspekt kako bi ljudi shvatili da se radi o poštenom pristupu koji na posljedku poboljšava kvalitetu njihovog života u Europskoj uniji. To je bila jedna od poruka koju Europska komisija šalje svim našim državama članicama nakon što su provedene prve analize o nacionalnim energetskim i klimatskim planovima. Sve smo ih primili od država članica. Većina je kvalitetna, neki se moraju dotjerati. Konstruktivno smo razgovarali sa vladama i mislimo da će to biti zadnji komadić u slagalici energetske unije koji će omogućiti da energetska unija nije sam, ne postoji samo u zakonodavstvu, već da se provodi i na samom terenu. I u tom smislu moram zamoliti za vašu pomoć. Vi trebate biti naši veleposlanici u državama članicama, morate govoriti o ovim temama, odgovarati na pitanja kako bi se naš rad na ispravan način implementirao u državama članicama. Gospodine predsjedniče, hvala što ste mi pružili ovu priliku da podijelim s vama saznanja našeg zajedničkog rada tijekom ovih proteklih pet godina. Thank you so much. And je someone still some doubt, uh, hvala. Ukoliko iko ima ikakvih sumnje, dobili smo još jedan dokaz zašto je bio toliko važan ovaj petogodišnji rad i rad koji je obavljen zadnjih nekoliko mjeseci jer ste govorili o e, stanju energetske unije koja je upravo e, potvrđena. Sada najprije dajem riječ e, pierre Kulonu i Stefanu Baku koji su, obo, koji su izvjestitelji strategije koja će biti odobrena nakon ove rasprave. No, Jean je eminentni predsjednik našeg našeg e, odbora TEN. Dakle, evo, svaki po pet minuta može. Izvolite, Pjeržan. Hvala predsjedniče, hvala potpredsjedniče, dragi Maroš. Evo, s vama radimo već e, pet godina. Kada kažem radimo sa, upravo i mislim o tome i na to. Jer danas predstavljamo nekoliko razmišljanja o dugoročnoj strategiji za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo, to je istovremeno i zaključak rada i početak. Zaključak e, stalnog, e, postupka stalnog savjetovanja između Europskog gospodarskog socijalnog odbora i e, odjela koji kojim predsjedam i službi komisije i napose pod predsjednikom Ševčovićem i e, Arijasom Kanjeteom i sa službama različitih glavnih uprava. Jer doista je važno imati na umu da postoji obvezna sinergija u našem radu. Ne možemo suprostavljati ili staviti po strani transport i energiju. Ne može se zanemariti transport i energija u odnosu na klimu ili okoliš. Ne može se na jednu stranu staviti građane, a na drugu političare koji odlučuju ili poduzeća ili sindikate. Dakle, ovdje se radi o obvezi koju imamo za stalnom sinergijom, stalnim dijalogom koji postaje obvezan u tim sektorima koji predstavljaju budućnost naše djece, naših unuka, a ne, kao što se često govori, budućnost planeta. Planet ima vrijednost u toliko što je resurs za one koji na njemu žive. I vjerujem da smo već čitav niz godina napravili velike napore i zadnjih godina, zahvaljujući upravo toj bliskoj, zajedničkoj, stalnoj suradnji Evo ovdje u dvorani vidim e, suradnike podpredsjednika s kojim e, jako redovito imamo susrete. Vidim da su ovdje i članovi tajništva našeg odjeljenja. E, nema tu isključivanja i izoliranja jednih od drugih, već imamo permanentnu sinergiju za boljitak sutrašnjice, jer sutra, kao što smo to malo prije rekli, sutra je već danas, kao što je to rekao povjerenik, a donekle možemo reći da je to i bilo jučer, jer sjećam se kad sam bio u delegacijama u Parizu, to jest u Buržeu, već smo se bavili tim temama tada i svi smo mi potpisali jedan lijep sporazum i on se treba pretvoriti u dijela, a dijela znači da svi dionici doista trebaju sudjelovati. A danas sam zabrinut Danas sam zabrinut, dragi kolege, jer vidim poduzeća. Da, veliki broj poduzeća kojima je jako stalo do njihova posla i čestitam im na tome. Vidim i sindikalne organizacije, vidim građane koji rade, evo, Europska konfederacija sindikata e, na zadašnjem sastanku je stavila veliki naglasak na te neke stvari. Svi oni rade, idu naprijed, ali nažalost određeni broj država članica kaskaju za njima. Dragi kolege, kada e, vidimo na što liči plan za e, energiju i klimu i evo potpredsjednik Ševčović je srdačno o tome govorio, no nažalost ti planovi za energiju i klimu u nekim zemljama kao u ovoj u kojoj se sada nalazimo su katastrofalni. Drage kolege, mi imamo doista obvezu surađujući s drugim, s ostalim dionicima, dakle mi svi predstavnici poduzeća, mi predstavnici građanskog civilnog društva, mi predstavnici sindikalnih organizacija radnika u svim zemljama imamo apsolutnu obvezu da surađujemo i poguramo naprijed, ali doista poguramo lidere svih zemalja članica kako bi uzeli u obzir ono što je od ključnog značaja za nas, a u biti slovo teksta koji su oni sami potpisali prije nekoliko godina. Dakle, dragi kolege, posla imamo, obavit ćemo ga i čim nova komisija bude imenovana, ići ćemo tamo, ponijet ćemo sa sobom to mišljenje koje ćemo kasnije izglasati i odnijet ćemo to novom povjerniku koji će biti zadužen za ova pitanja, Odnijet ćemo to predsjednicima, predsjedništvima parlamentarnih odbora koji su, zaduženi za ta pitanja. To je naša obveza. Mi predstavljamo civilno društvo i trebamo biti smjernice i usmjerivači drugih. la langue française. Hvala, sada Stefan Bak. Čućemo kako strastan govor zvuči na švedskom jeziku. Hvala. Najprije dopustite se zahvalim komisiji na ljubaznim riječima o ovoj komunikaciji. Nadam se da ćemo moći nastaviti jednak kvalitetnu suradnju buduće. Jako je važno imati pozitivan stav prema budućnosti. Mi podržavamo cilj 2050. dekarbonizacije europskog gospodarstva i slažemo se s prioritetima komunikacije. No, dopustite da podsjetim na glavne točke našeg mišljenja. Mjere koje su potrebne kako bismo ostvarili zajedničke ciljeve koje smo si zadržali glede klimatskih promjena. Najprije moramo brzo usvojiti strategiju, dakle za razdoblje od 2030. do 2050. To je nužno ukoliko želimo napredovati i doista pretvoriti dobre namjere u dijela, jer e, ovo programsko razdoblje trenutno zaključuje se 2030. E, to ne smijemo zaboraviti. Dakle, već smo mi izradili veliki broj mišljenja o biogospodarstvu, digitalnom e, društvu, kružnom gospodarstvu, participativnom gospodarstvu, svemu onome što može učiniti učinkovitijim korištenje resursa i smanjiti emisije. No, sigurnost opskrbe i održivost su od ključnog značaja. U radu na klimatskim promjenama interakcija sa trećim zemljama je od ključnog značaja. Jako je važno uspostaviti savez e, voljnih, imati isto tako analognu suradnju e, glede konkurentnosti, a ne biti gubitnici tranzicije. Ja osobno vjerujem u velike napore koje e, čini Europska unija kako bismo transformirali svoje gospodarstvo. Vjerujem da će to biti pozitivno za cjelokupno društvo. Ja to ne mogu i neću nijekati. Također podržavamo i načelo prema kojem svi budući e, resursi e, koji sadrže ugljik moraju biti uzeti u obzir. Isto tako napor glede pohranjivanja energije važan je bioenergija, isto tako iznimno važna stavka. Zatim e, e, ugljični ponori, mobilnost za cjelokupno jedinstveno tržište, Zatim moramo urediti i smanjiti pritisak ugljičnog dioksida za sektor transporta, ali i zajamčiti mobilnost. A što se pak tiče financiranja svih tih mjera i to je jako važno za sve nas, jer lijepo je govoriti o svemu tome, ali ključ stvari jesu financije. Te vjerujem da trebamo izdvojiti javna sredstva i prioritet staviti na zelena ulaganja te stvoriti uvjete da se e, stvara zeleni privatni kapital. Želimo također i socijalni pakt koji je od ključnog značaja u ovoj tranziciji. Naime, države članice Europske unije, regije, okruzi, lokalna i regionalna tijela vlasti, svi trebaju sudjelovati u tome. Ne, ne možemo i nećemo doći do tranzicije ukoliko su neke skupine izdvojene i defavorizirane. Toga moramo biti svjesni. Moramo također imati neovisan odbor u Europskoj uniji koji će biti zaduženi za klimatske promjene i akcije. Oni će e, biti utemeljeni na političkim preporukama i znanstvenim e, ocjenama i preporučamo također državama članicama da same osnuju takve odbore ukoliko oni već ne postoje. Zatim, jako je važno imati stalni dijalog s građanima kako bi se favoriziralo usvajanje mjera koje su nužne za našu buduću strategiju. U regionalnoj, nacionalnoj i europskoj politici taj dijalog će se sam nametnuti. Stoga je bolje dati mu okvir. U Švedskoj već imamo takav dijalog. Planiranje i predvidljivost e, toga svega je od ključnog značaja. Važno je imati široku, e, široko sudjelovanje u tome svemu. To je isto tako jako važno. Tak su Mike i hvala na strastvenom švedskom nastupu. A sada započinjemo raspravu sa članovima. Molim vas da se pridržavate e, vremena koje vam je dodijeljeno jer potpredsjednik ima i druge obveze. Dakle, kolega Kravček iz Poljske, predsjednik eh, skupine 1, ima riječ. Iz... Hvala, potpredniče. Ja sam tu u ime poslodavaca i drago mi je vidjeti vas. Dopustite da vam kratko kažem da je europska industrija i sektori rasta kao energetski upotpuno posvećene smanjenju emisija u stakleničkih plinova sukladno sa pariškim sporazumom, no također moramo biti svjesni da smo tu pred vratima e, rješenja e, niskougličnog gospodarstva, no kako bismo ostvarili te ciljeve europske klimatske strategije moramo zajamčiti neke uvjete za tranziciju. Biću kratak, moramo imati e, jasan okvir za istraživanje i razvoj kako bismo razvijali niskougličnu tehnologiju. Moramo imati učinkovite političke mjere kako bismo imali niskougličnu europsku proizvodnju koja će biti konkurentna interno i na globalnoj razini. I za kraj industriji su je potreban pristup niskougličnoj energiji sa globalno e, konkurentnim cijenama. Europa treba biti lider u dekarbonizaciji, ali također treba potaknuti druge globalne e, aktere da e, imaju iste ciljeve i to kroz klimatsku diplomaciju izvozeći niskougljične inovacije. Hvala vam na vašem doprinosu i na vašem radu. Hvala Jacek Oliver Ropke iz Austrije koji je predsjednik skupine 2 Eh, predstavnici radnika. Hvala vam skupine radnika. Potpredsjedniče, želim vam eh, dobrodošću u EXO. Drago nam je što ste s nama tu danas. Znam da ste doista predani dijalogu s organiziranim civilnim društvom, isto tako i s socijalnim partnerima. Ja sam osobno više puta imao priliku sresti se s vama zajedno s austrijskim socijalnim partnerima i austrijskim sindikatima. Tako da postoji samo jedan razlog što se nadamo da ćete ostati članom nove, novog kolegija komisije u narednom razdoblju. Potpredsjedniče, kao što znate, e, kao skupina radnika, socijalna prava i pravedna tranzicija su od ključnog značaja za nas e, sindikalce i zato čitajući prvi prijedlog e, strateške agende vijeća koja treba biti usvojena sutra, Doista smo zabrinuti i razočarani što u prvom e, prijedlogu tog teksta socijalna pitanja i pitanja prava radnika su jedva spomenuta u tom tekstu i mislim da ne možemo se dopustiti da zaostajemo za ostvarenjima trenutne Europske komisije. Što se tiče klimatskih promjena i okoliša, izazov će biti prevazići e, interese pojedinih e, i moramo ostvariti prave, prave ciljeve, socijalna, socijalna, socijalna rješenja. Rješavanje socijalnih posljedica klimatske politike mora biti integralni dio pristupačne klimatske strategije. Za kraj želim naglasiti to da moja skupna predstavlja otprilike 80 sindikalnih organizacija diljem Europe i želi poslati E, jasnu poruku europskim institucijama i ovom novom e, novom sazivu i da se kaže ono što ste vi rekli u svom govoru, dakle nitko ne smije biti za, e, ostavljen, napušten, nikoga ne smijemo zanemariti, ni jednu državu, ni jednog grada, ni jednog građana, ni, jednog ni jedan sektor, niti jednu regionalnu zajednicu. To je ključnog značaja ukoliko želimo se boriti protiv populizma i ekstremizma koji e, prosperiraju na zahvaljujući nejednakosti i nepravdi. I još jednom ponavljam e, ono što ste rekli danas, e, doista mi je drago zbog toga i veselim se budućoj suradnji sa vama u, novom, u novoj komisiji. Najljepša hvala. Hvala Oliver. Carlos Pinto iz Španjolske, izvolite. Dobar dan i puno hvala gospodine predsjedatelju. Dobar dan gospodine potpredsjedniče komisije. Prije deset godina ja sam u ovom odboru e, predstavio mišljenje o e, socijalno odgovornom ulaganju. Prošle godine sam ponovno imao čans biti izvjestitelj za plan djelovanja Europske komisije za e, znači održivi razvoj kao što znate koji se tiče važnosti reorijentiranja ulaganja iz programa programa eh, Invest, EU u održive programe. Dakle, stručna skupina eh, je eh, odaslala napravila tri važna mišljenja o novoj taksonomiji održivog razvoja, održivog gospodarstva i o smjernicama. Znači, kao što sam već naveo u ovom e, odboru, e, navelo se nužno, kao nužnim pitanje da se prošire sve informacije ne vezano samo uz utjecaj na klimu, nego također i uz e, korištenje znači, pokazatelja E, a e, pokazatelja e, ISC, znači što je u svakom slučaju u skladu sa rezolucijom od 28. svibnja Europskog parlamenta, a što je u skladu sa našim mišljenjem. Sada ću zaključiti. Čestitamo komisiji i Europskom parlamentu te pozivamo i dalje te institucije da se i dalje angažiraju na polju održivosti. Zahvaljujem. Hvala, Carlos moram inzistirati na tome da se svi drže dodijeljenog vremena. Hvala. Udo Emerling, izvolite, imate dvije minute. Dobar dan svima. Možda kada govorimo o viziji za 2050 za klimatski neutralno gospodarstvo i društvo, najbitnije je da prije toga ispunimo ciljeve za 2030. godinu. To su ciljevi koje je odredila ova komisija tijekom svog saziva. Njih moramo najprije provesti u državama članicama. Mislim da je to najvažnije. Gospodin Kulon je rekao nešto drugo. Sve države članice se uistinu trude da ove zacrtane ciljeve pretoče u mjere. A ja moram reći da određivanje cijena kod trgovanja emisijama CO2 je vrlo važna i ne smije se širiti izvan sektora. To je vrlo bitna tema za potrošače, za poduzeća, kako bi se svi mogli preusmjeriti na smanjenje emisija. Druga tema koja je vrlo važna je sigurnost hrane. U Pariškom sporazumu smo imali jednu posebnu ulogu poljoprivrede, hrane i dogovorili smo na taj način jer znamo da tema hrane na globalnoj razini je preduvjet za sve. Imali smo posebnu situaciju da emisije metana i CO2 su, neophodne u poljoprivredi. Možemo neke druge mjere primijeniti, možemo e, gospodariti učinkovitije, štedljivije, no na strani e, bioenergije možemo onda ostvariti e, više rezultata i tu se priključujem kolegi Tijanenu koji je govorio o e, fotosintezi i hvatanju i skladištenju ugljika na taj način. Hvala. Hvala sada gospodine Emil iz Slovačke. Hvala predsjedniče. Evo dopustite da pozdravim potpredsjednika Ševčovića i zahvalim mu na suradnji i držim vam fige za dalje. će života ne ovisi o porastu BDP-a, već o okolišu, okruženju u kojem živimo. To je izazov ne samo za političare, već i za civilno društvo. Danas političari najčešće idu na ostvarenje kratkoročnih ciljeva, jer to je učinak politike, no za okoliš kad o njemu govorimo treba se baviti dugoročnom politikom, tako da trebamo uvjeriti naše sugrađane da je ovo od većeg značaja. Naime, ukoliko želimo unaprijediti kvalitetu života, moramo razvijati nove tehnologije, ulagati više u znanost i tehnologiju i zajedno razvijati sve. Sve što se tiče napretka u sektoru transporta, na primjer, eh, a istovremeno trebamo imati visoke kriterije za okoliš i kvalitetu života. Ja sam uvjeren da to možemo stvariti, ciljevi su jasni i na nama je na nama je da pružimo našim sugrađanima prave informacije, a isto i političarima, a sve s ciljem kako bi se ostvarili ciljevi koje želimo ostvariti. Tako da podržam sve one koji će sudjelovati u ovim aktivnostima u svim zemljama. I doista se nadamo da će poslodavci i zaposlenici te ulagači biti uvjereni u to kako bi svi zajedno u tome i sudjelovali. Hvala. Hvala Emile. Kolegica Miltovića iz Latvije. Dragi gospodine Ševčeviću, doista cijenimo vaš dolazak na ovaj sastanak. Želim privući pozornost na to da sa kolegama trenutno radimo na komunikaciji učinkovitijem donošenju demokratskih odluka u energetskoj i klimatskoj politici, što je jako važan dokument. Zašto? Zato što taj dokument privlači pozornost na zakonodavni okvir i također nudi da se pređe sa jednoglasnog na kvalificiranu e, većinu kada se govori o energetskim porezima jer oni su nešto što se može primijeniti na cijelo tržište i što može ublažiti e, klimatske promjene na kvalitetan način. Istovremeno želim privući pozornost na to da socijalni konsenzus mora biti jedan od prioriteta. Dopustite da, da vas podsjetim da je cijena energenata E, zabilježila veći porast od proračuna kojima raspolažu kućanstva u zadnjih godina i zadnjih desetljeća. Dakle, e, Nejednakost prihoda u Europi je isto tako velik problem i dolazi do porasta troškova zbog e, digitalizacije i modernizacije digitalnog tržišta plina. Tako da moramo paziti sa novim inicijativama koje se tiču poreza u sektoru energije prijedlog da se pređe na kvalificiranu većinu u vijeću i da se pređe na sustav suodlučivanja u Europskom parlamentu je nešto što pozdravljamo, no u novom okviru ekonom, e, EXO može također imati važnu ulogu u podržavanju trijaloga i trebao bi sudjelovati u raspravama. Također ste spomenuli pravednost e, tranzicije i energetsko siromaštvo. Da, to je nešto što postoji i u biti sve veće. E, u ime pokreta potrošača doista vas molimo da pokrenete inicijative i stavite do znanja da nam je potrebna zajednička jedinstvena definicija energetske, energetskog siromaštva, definicija koja će pokrivati sve europske države. To bi nam omogućilo da se pomaknemo sa statusa kvo na e, nacionalnoj i općinskoj razini. Hvala. Hvala sada Džarmila Dubravska i slovačkim riječima. Hvala. Dobar dan želim potpredsjedniku komisije gospodinu Ševčeviću i doista nam je drago što ste mogu doći na ovaj sastanak e, i što imamo ovaj razgovor jer doista je za nas važno da se bavimo pitanjima koji se tiču budućnosti već danas moramo odrediti zajednički pristup no ti zajednički pristupi e, moraju biti prihvatljivi za sve na jednak način čist planet za sve znači da ćemo to pokušati ostvariti ne samo u Uniji, već svi to moraju pokušati ostvariti. Znamo da Europska unija predstavlja 10% globalnih emisija, dakle to znači da 90 preostalih posto emisija se proizvode, emitiraju drugdje. Mi smo sebi zadali ambiciozne ciljeve, uvjerena sam da ćemo ih uspjeti ostvariti, no moramo se uvjeriti da to bude pravedno i u Europskoj uniji. Moramo pojačati jedinstveno tržište, no ne smijemo zaboraviti da u samoj Europskoj uniji moramo poboljšati konkurentnost, a ne slabiti ju. Ovo govorim jer e, za sektor poljoprivrede, to je sektor koji ja predstavljam, zahtjevi se određuju s jedne strane, a istovremeno se govori da uvoz usluga i dobara koji se drugdje proizvode e, pod totalno drugačijim kriterijima e, je omogućeno. Tako da vas molim da doista imate na umu europske poljoprivrednike, te da u njihovo ime pokušate očuvati i zadržati te kriterije, da oni budu jednaki za sve, kako bismo u svim pregovorima imali na umu i drugu stranu i uvjete pod kojima oni funkcioniraju, jer u suprotnom to se može okrenuti protiv nas, u nas. Hvala vam još jednom i doista vam želim eh, sve najbolje u sljedećem sazivu komisije, da u njoj sudjelujete i da donesete puno mudrih odluka. Hvala Džarmila, sada Dimitru Fornea iz Rumunjske. Izvolite, imate jedan minut. Hvala predsjedniče. Potpredsjedniče Ševčović, velika mi je Jako mi je drago što ste tu i evo, tu sam. Dakle, ja sam predstavnik e, sindikata iz Rumunjske koji i mi također imamo e, rudare e, koji rade u kopovima uglja. Dakle, platforma za regije koje proizvode ugljen su dobre, surađujemo sa gospodinom Bohardom i Tončakom, no sada naši rumunjski e, rudari kažu fakta non verba. Dakle, hoćemo dijela, ne riječi. Prošlog tjedna Predsjednik odbora regija, gospodin Lamberts, je rekao da europske institucije u državama članicama trebaju za razdoblje od 2021-2027 trebaju imati namjenski proračun za regije, rudarske regije i sugerirao je da to bude iznos od 5 milijardi eura. Ja bih to želio komentirati i spomenuti, to sam htio spomenuti, nadam se da će to biti usvojeno što prije. Hvala. Fakta poslije fakta treba uvijek da bude i verba, jer u suprotnom ne funkcionira stvar. Simus Boland iz Irske, izvolite. Dobro, hvala predsjedniče, dobar dan potpredsjedniče komisije. E, hvala vam što ste spomenuli pravednost e, i pravednu tranziciju i hvala vam što ste priznali da je to od ključnog značaja. Nadam se da će tome tako nastaviti i da će to biti dio naših energetskih eh, tranzicijskih politika. Privlačim pozornost eh, na 1.18 kada se govori o konzultacijama. Naime, jedan od velikih problema sa energetskom tranzicijom je oporezivanje bez konzultiranja. Oporezivanje samo po sebi nikad neće dosegnuti razinu uspješnosti jer ono utječe na veliki broj ljudi i svodi ih na siromaštvo, kao što su kolege spomenule to već. Ako imate veliki broj stanovništva koji si ne može priuštiti tranziciju, onda nije ispravno kriviti te ljude zbog populizma ili pridruživanja ekstremnim pokretima. Oni ih, im se pridružuju ne zato što ih vole ili što im se sviđaju, već što jedini pokreti koji govore o njihovim strahovima. Tako da vas doista molim da inzistirate na strategiji, e, da inzistirate na pravednosti u toj strategiji da se borite protiv energetskog siromaštva. Za kraj, što se tiče ulaganja infrastrukture, napose u infrastrukturne, transportne infrastrukturne e, e, projekte u ruralnim regijama, to je nešto što je jako važno za ruralne regije i doista ne vjerujem da se ovim adekvatno bavi trenutna politika i mislim da tu mora doći do velikih promjena. I za kraj sam želim reći sljedeće, svaka zemlja treba imati vlastiti summit o klimatskim promjenama. Mislim da bi to bilo doista jako važno. No u svakom slučaju vam zahvaljujem na dosadašnjem radu i želim vam svaku dobro u budućem. Hvala Šimus, a sada Alberto Mazzola iz Italije. Hvala, govorit ću na talijanskom. Dakle, prije svega, ja vjerujem da smo mi ovdje u odboru složni oko strategije i u tome su usmjereni svi ti dokumenti koje smo razradili za klimatsku politiku do 2050. godine. No, htio bih samo e, navesti nekoliko e, komentara. Na području energije e, smatramo da je iznimno bitno znači obnoviti kompletni vozni park. Ja mislim da to nećemo uspjeti učinkovito napraviti deka dekarbonizirati kompletnu energiju bez potpore naših institucija. Već smo govorili o prometu, također e, u prometu se govori o korištenju e, inteligentnih rješenja, o digitalnim rješenjima i to je također jedna važna tranzicija koju moramo napraviti e, prema održivosti. A sada dolazim do nekoliko verba volant fakta malent je jedna od tih E, jedna od tih zapravo e, poslovica koje nam ukazuju na to kako stvari treba e, napraviti. Bitno je vidjeti u što možemo ulagati i koja su ulaganja potrebna. Dakle, kada govorimo o energiji, nama treba 500 do 600 milijarda eura godišnje. Kada govorimo o prometu, treba nam 900 milijardi eura godišnje. Ovdje ne govorimo sada o zagrijavanju kuća koje bi se radilo bez, znači s nultom stopom ugljika, ali činjenica je da kroz 30 godina moramo iskoristiti znači dva mjeseca godišnje kako bismo mogli e, sva ta ulaganja i provesti u djelo. To je održivo rješenje. Istina je da to možemo napraviti, ali prije toga moramo otvoriti jako važan front, a to je razgovarati s ljudima. E, znači, e, E, činjenica je da će ulaganja na taj, e, u to područje dovesti do smanjenja energetskih troškova za 50%, što je jako veliki rezultat. Kada govorimo o izbjegavanju fenomena e, kao što su znači, kao što su žuti prsluci u Francuskoj, znači da moramo uključiti naše građane u razradu svih tih rješenja i pitati ih za mišljenje. Hvala ti, Alberto. Gospođa Marija Majerova iz Slovačke, izvolite jedna minuta. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po slovensky. Dobrý deň, pán podpredseda. Hvala, govorit ću slovački. Dobar dan, povjereniče Ševčević. Želim vam zahvaliti na vašem dosadašnjem radu. Ne samo kao članica radne skupine, već vam zahvaljujem i kao europljanka. Kao što su kolege rekli, klimatske promjene mijenjaju svijet. I došlo do nestabilnosti, tako da status quo ne može nastaviti. Cilj svi u nas jest zaštititi naše sugrađane, o tome danas govorimo i zato smatram da su javne konzultacije važne za ove strategije. Do takvih konzultacija je došlo prošle godine u svim državama članicama, osim u Slovačkoj, i profesionalne organizacije, regionalna, lokalna tijela vlasti i građani su bili konzultirani. I mislim da treba s tim nastaviti. Puna transformacija našeg gospodarstva kako bismo došli do nulte stope emisija ugljičnog dioksida ako se time želimo baviti, moramo pružiti informacije našim sugrađanima. Dakle, moramo im reći da su te promjene neizbježne. Hvala i želim vam puno sreće u budući. Hvala, a sad za kraj Simo tajni Finski. Izvolite, imate dvije minute, kolega Tjajnen. Uvaženi povjereniče, potpredsjedniče komisije, Najprije dopustite vam se zahvalim što ste ponovno došli ovdje razgovarati s nama. Ja sam iz Finske i predstavljam finske poljoprivrednike i šumoposjednike. Ovdje želim postaviti jedno pitanje, a tiče se potencijala biogospodarstva i naglasiti da su nam ponori ugljika jako važni i održiva biomasa. To su stvari koje su ključnog e, značaja za ostvarenje e, ugljično neutralnog gospodarstva. Za grijanje možemo koristiti e, bioplin, sa drvetom, sa drvom možemo koristiti drvo možemo koristiti puno više u sektoru građevinarstva i zamijeniti brojne fosilne proizvode. U poljoprivredi postoje brojne mogućnosti za smanjenje ugljičnih e, stakleničkih plinova, no moramo vidjeti kako tlo može e, upijati ugljik. To trebamo promovirati. Želim vas podsjetiti da poljoprivrednici i šumoposjednici imaju veliki značaj u tome svemu i njih treba podržati i poticati. Osobito želim inzistirati na značaju važnosti znanstvenih eh, istraživanja. Izvješće koje je komisija predstavila za buduća istraživanja od velike koristi. Zahvaljujem vam na tome. Hvala. Hvala sada. Predajem vama riječ. Možete odgovoriti. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Želio bih zahvaliti svim članovima odbora na iznimno relevantnim i važnim pitanjima te na njihovom interesu za ovu temu, te posebice na aktivnom doprinosu u širenju ove poruke i u angažmanu kod kuće i zahvaljujem na svim riječima uvažavanja našeg zajedničkog rada i dobrim željama za budućnost. Meni je vrlo važan naš odnos i svaki puta kada dobijem poziv vrlo sam uzbuđen i uvijek mi je drago doći među vas i voditi ovu vrlo važnu raspravu jer i danas ste jasno pokazali što je potrebno napraviti, na što se bismo se trebali fokusirati. Želio bih istaknuti samo neke od zaključaka na kojima ćemo mi raditi u komisiji unutar postojećeg okvira, ali isto tako vezano i uz buduće prijedloge. Želio bih zahvaliti gospodinu Kravčiku na njegovom na njegovoj jasnoj izjavi da je industrija predana i uključena i na složenim naporima koji su uistinu potrebni kako bismo prošli kroz ovu transformaciju, posebice u području energetski intenzivnih industrija. Vama je potrebna naša pomoć, posebice u smislu istraživanja i razvoja. Nadam se da će ovi novi fondovi koji ćemo ustoličiti Fond za inovacije i modernizaciju na temelju prihoda iz e, programa za trgovanje emisijama. Postoji novi veliki program Obzor Europa za istraživanje inovacije. Komisija ga je predložila i parlament također. To će biti najveći program za istraživanje inovacije i javno financiran i 30% e, svih prihoda bi trebalo ići na istraživanja vezana uz klimatske promjene i mi uključujemo sve što se tiče energetski intenzivnih sektora i dekarbonizacije. Sve će to biti obuhvaćeno. Reći ću još nešto što sam primijetio. Uznemiravajuće vijesti o velikim izazovima s kojima je suočen sektor čelika. To je vrlo osjetljivo u svakoj državi članica jer e, rudari koji rade i radnici koji rade u čeličanama naporno rade, radi se o tisućama uposlenih ljudi i njih volatilnost tržišta čini vrlo nervoznim. Jučer sam razgovarao sa kolegicom Cecilijom Malmstrom koja je odgovorna za trgovinu moram reći da imamo više od 20 ljudi koji analiziraju trenutnu situaciju vezano uz priljev čelika, jer čini se da ne dolaze samo iz Azije već i iz drugih dijelova svijeta. I to je dokaz da kada uključimo volatilnost u globalnu trgovinu i nepredvidivost, kao što je naš recimo veliki transatlantski partner, tada imamo posljedice konkretne posljedice za obične ljude i nastaju problemi, no ja vas, vas uvjeravam da ćemo naći rješenje za e, europske čeličane. Gospodin Rupke je spominjao važnost socijalnog dijaloga i tu bih želio reći da se to jako dobro radi u Austriji, ima tradiciju, funkcionira i polučuju se rezultati. Stoga moram reći da visoko kvalitetan dijalog i rad je nešto što je primjerno u Austriji i postoje primjeri i u drugim zemljama i mi pokušavamo to prenijeti i oponašati na europskoj razini i dalje voditi ovaj dijalog koji postoji u vašem odboru dijalog između poslodavaca, radnika, nevladinih organizacija, civilnog društva, interesnih skupina. Svi zajedno moramo pronaći najbolje rješenja za naše regije i građane. Samo ako imamo takvu raspravu i sa tim prioritetima na umu, možemo pronaći dobre rezultate. Čak i ako se ne slažemo postoje napori, možemo izbjeći dramatične situacije koje bi stvorile još veće probleme. Slažem se s vama. Kada ljudi vide da ostvarujemo rezultate, da radimo za ljude, da radimo za nacionalna gospodarstva, tada minimaliziramo prostor koji zlorabe ekstremisti i populisti. Mi znamo da oni nude jednostavna rješenja koja ne mogu funkcionirati, ona izgledaju jako privlačno, no istodobno znamo da su ta rješenja opasna i zato moramo surađivati i na praktičan način pokazati da mi se brinemo za naše građane i radimo na rezultatima. To se odnosi na ono što je rekao gospodin To to vezano uz e, društvenu odgovornost, korporativnu odgovornost. Drago mi je da poduzeća to uzimaju u obzir kada planiraju budućnost i razmišljaju o tome koju vrstu energije će koristiti i kako će se uključiti u e, tkivo zajednice u kojoj djeluju ili kada otvaraju nova poduzeća. Gospodin Hemerling nas je podsjetio da moramo podržati viziju 2050, to je dobra stvar i moramo je odobriti, no znamo da se neće sama implementirati, već moramo pratiti vrlo preciznu putanju i ostvarivati ciljeve do 2020. pa onda do 2030. Imamo nekoliko država članica koje zaostaju vezano uz smanjivanje ciljeva CO2 ili također po pitanju energetike učinkovitosti i obnovljive energije. Mi radimo s tim zemljama jer se ne radi o nevoljkosti, odnosno o zlonamjernosti, već o nedostatku financija i potrebi za dodatnom ekspertizom pomoći kako bi se prevladale te prepreke i kako bismo mi uspjeli ostvariti napredak istom dinamikom za svih 28 država članica. E, također, Emil Mahania je spomenuo jednu vrlo važnu činjenicu, a to je nepristane podjele unutar europskih zemalja te nejednakost u BDP-u država članica. To je pitanje koje se neprestano pojavljuje sve češće kada putujem Europom, posebice u novim državama članicama. Ljudi u tim zemljama se sjećaju kada smo započeli zajedno i otvorili smo novo poglavlje europske suradnje, naša gospodarstva su predstavljala 50% europskog e, BDP-a, a sada smo u prosjeku od otprilike 80%, no to se ne odnosi na osobne prihode koji su još uvijek na razini 50%. BDP u tim zemljama je 30% porastao, ali prihodi samo 10%. To je pitanje s kojim ćemo se morati baviti u budućnosti zbog toga se u tim cijelima stvaraju temizije. Ljudi smatraju da Europa ne čini dovoljno kako bi uklonila te razlike. Moramo osigurati jednakost za sve, posebice kada se radi o prihodima za naše ljude. To bi bio najpošteniji pristup i to bi nam pomoglo da ublažimo različite tenzije koje postoje u državama članicama. Jedan od razloga porasta energetskih cijena je i to što je spomenula gospođa Miltovića i stoga na bilateralnoj osnovi uključujemo dubinske analize troška energije. Koja je cijena proizvodnje energije, koji su dodatni troškovi, kao što su, na primjer, lokalni prijevoz. U mnogim državama to predstavlja 60% cijene energije. I to je pitanje za sve nas. Da li je pošteno na tako osnovnu robu e, obračunati tako visoke poreze ili bismo trebali potražiti drugačije porezne modele, trebali bismo e, zbrajati troškove i na taj način bismo mogli olakšati teret za naše građane. Gospođa Dubravska nas je podsjetila da ako želimo rješavati buduće probleme, moramo razmišljati o onome što želimo učiniti već sada. Mislim da je njeno pitanje bilo vrlo jasno i sadržavalo je vrlo važne buduće zadaće za Europsku komisiju, a to je kako u naše trgovinske sporazume uključiti referenciju na ugljični intenzitet jer to čujemo vrlo često ne samo od poljoprivrednika već i od čeličana, od proizvođača automobila. Na primjer, za automobile u Europi trebate 1,8 e, čelika, tona čelika, no ako uvozite iste proizvode iz nekih drugih destinacija, e, vrijednosti su sasvim drugačije, a istovremeno tjerate vlasti da objavljuju javne pozive i javne nabave i onda vidite da tržišno natjecanje jednostavno nije pošteno. Trebali bismo spojiti i pretočiti sve naše ekološke napore u čišće i zelenije proizvode, a da pritom ne kažnjavamo naše proizvođače zato što ne smemo dopustiti da ih se istisne sa tržišta od proizvođača koji ne proizvode čisto. Gospodin Fornea je spomenuo koliko je bitno ublažavati i suzbijati energetsko siromaštvo, posebice u regijama u kojima imamo intenzivnu proizvodnju ugljika i iz ljudske perspektive vrlo je bitno pokazati da nam je stalo, da želimo pomoći i znamo što moramo napraviti. Stoga je atmosfera za ovu suradnju odlična i zahvaljujući Europskom parlamentu i Irži Buzeku imamo prijedlog za posebnu proračunsku liniju 500 milijardi eura namijenjenu samo regijama koje, su, koje imaju mnogo e, ugljika i moramo razmisliti kako ćemo predočiti tim regijama ne samo vizije konkretnih projekata, već kako će se one i financirati. Gospođa Macola je govorila o pametnim mrežama. U pravu ste. Bez, tog, bez takvih mreža nećemo moći učiniti obnovljive izvore energije dostupnim građanima i nećemo moći upravljati sve većim e, parkom električnih vozila. E, I drago mi je kad vidim da se povećava broj projekata od zajedničkog interesa. Imali smo već projekt za pametne mreže, on je odobren i financiran. I mislim da će upravo ti projekti dobiti najveće financijsko pokriće i obuhvat i tako ćemo moći širiti mreže brže. Posljednja dva komentara gospođe Majerove i Simotijanena su se fokusirali na potrebu komunikacije. Slažem se sa svojim zemljacima da javne konsultacije i uključivanje javnosti u ta savjetovanje je nešto što je od presudne važnosti. Jednostavno ljudi ne shvaćaju što želimo postići određenim prijedlozima i morat ćemo pronaći način da intenziviramo te rasprave, možda na društvenim mrežama, u medijima. Trebali bismo uključiti više mladih ljudi kako bi nas oni mogli bolje razumjeti i podržati naše mjere. I naravno tema klimatskih promjena i zaštite okoliša vrlo važna za mlade. Tjaninen će sigurno rado čuti da uklanjanje ugljika ponorima i sve vezano uz bioplin i biogorivo potpada pod ove nove fondove koje pripremamo za istraživanje i inovacije. Znam da u tom smislu je Finska u jako dobroj poziciji i bit, će jedan od najvećih korisnika inovativnih projekata. Ovdje iz Slovačke, moram još nešto reći. Slovačka ima dobre veze sa Finskom bio sam u finalu svjetskog hokeja na ledu na kojem je Finska e, je gotovo e, bila domaćin i cijeli stadion je e, vikao svomi, svomi, svomi. To je naziv Finske i nadam se da sljedeći puta ćete vi nama vratiti uslugu. Želim vam ja eh, zahvaliti i vama, gospodine Maroš, potpredsjedniče, na vašim riječima. I na vaše želje da uđete u jasan dijalog sa ovom kućom. Sve ovo pokazalo predanost komisije da ispuni svoja obećanja i ova komisija je prije pet godina preuzela jasne obveze ispunila ih je. No ti si šampion tog rada, ti si zadužen za to, taj dosje i ti se boriš na svakodnevnoj osnovi. Uvijek se smiješ, kaš imaš mnogo e, diplomacije, no ti si pregovarao sa svim dionicima, sa svim institucijama i sa 28 država članica da stvoriš okvir za usvajanje donošenja zakonodavstva. To je tvoje postignuće, tvoja baština i to ne smije niko zaboraviti. Dakle, dekarbonizacija Europe je nešto što je najbitnije za budućnost Europe. Utjecat će na poduzetništvo, bit će najveći izazov za poduzeća najveća prilika za poduzeća i najveći rizik za poduzeća. Biće najveći izazov za naše radnike i za stvaranje e, novih radnih mjesta i bit će glavni rizik za našu konkurentnost jer neki konkurenti jedva čekaju da preuzmu naš sektor to bi se vrlo lako i uskoro moglo dogoditi s baterijama. Ne smijemo se dopustiti da izgubimo konkurentnost. Ne smijemo izgubiti teritorije, ne smijemo izgubiti povjerenje građana i sudjelovanje građana. Dakle, pitanje na koji način ćemo pretočiti trošak ove transformacije u cijene. To je najvažnije pitanje za sljedeće godine. Hvala još jednom. Još jednom ću reći svoju veliku želju da se vratite u ovu dvoranu kao član komisije sa portfeljom koji će biti rezultat pregovora. Dobar dan želim svima, ostalo nam je stvarno jako malo vremena prije zaključenja plenarnog sastanka. No, trebamo ipak glasati i vidjeti amandmane o mišljenju za strategiju za dugoročno smanjenje emisija stakleničkih plinova u Europskoj uniji. Imamo pet amandmana. Sve su usvojili izvjestitelji su izvjestitelji, ako sam dobro shvatila. Da li se svi slažu s tim? Onda možemo započeti s glasanjem cjelokupnog mišljenja. Otvaram glasanje. Le vote est fermé. Zatvaram glasanje. Alors, 150... Euh, 151 glas za, 1 protiv, 1 suzdržan. Mišljenje usvojeno. Želim čestitati ovom prilikom izvjestelju i suzvjestelju. A sada prije zaključenja sastanka trebamo odobriti sastanak za sljedeći Sljedeći sastanak, dakle 17. i 18. srpnja u zgradi Charlemagne Europske komisije. Grupa će se moći sastati 17. srpnja od 9 ujutro. A plenarno će biti započeti 14.30 e, i nastaviti kao inače sljedećeg dana 18. srpnja u 9 ujutro. Molim skupštinu da usvoji ove datume. Hvala. Želim vam sretan povratak kući i vidimo se sljedeć, na sljedećoj plenarnoj sjednici i zahvaljujem svima te konferencijskim prevoditeljima. Hvala.